pitanje vezano s poslovnik. Gospođo, predsjedavajuća, dobar dan. Imamo tri rezolucije u hitnim slučajevima. Glasovat ćemo o tome poimeničnim glasovanjem. Ali nemamo pravo u pismenom obliku predati obrazloženja za naše glasovanja kako bismo obrazložili zašto smo glasovali za ili ne, ja predlažem da se odmah promijeni to pravilo kako bi zastupnici mogli pismeno predati obrazloženje o tim temama prema pravilima iz